na otmice djece. Zamolio bih da autorite rezolucije preuzmu sada riječ. Kao prvo ću predati riječ gospođi judit Sargentini. Na jednu minutu izvolite. Dank u voorzitter. Het Hvala. Konflikt u Južnom e, Sundanu ne treba posebno predstavljati. O tome smo već razgovarali više puta. Predsjednik i bivši e, potpredsjednik E, su se sukobili i bivši, predsjednici su se sukobili i sada narod pati. E, maksimalna kriza e, je zapravo posljedica uhišenja 89 maloljetnih dječaka, možda čak i više u jednom selu blizu Malakala u državi Gorni Nil. Dakle, riječ je o e, tome da se takve događaje posljedica e, sukoba između vlade i pobunjenika. Dakle, e, knjiga iz 2006. godine opisuje sličnu situaciju o e, otmicama te iz bijega iz Južnog Sudana u e, izbjeglički kamp u Etiopiji. Dakle, u toj knjizi možemo iščitati stvarnost, a mi sada tražimo da se ta djeca vrate svojim kućama. Zahvaljujem. I sada dajem e, kolegi Ježiku riječ. Mr. President, Hvala vam. Drago mi što smo se dogovorili oko zajedničke rezolucije, što pokazuje da smo potpuno smjestni, svjesni omjera veličine katastrofe u Sudanu. Oko 1,4 milijuna ljudi je protjerano, 500 tisuća je pobjeglo susjedne zemlje, 2000 djece je regrutirano kao vojnici, a tisuće ubijene, silovane ili učinjene siročetima tisuće ljudi su u opasnosti od gladi, podhranjenosti i u tom smislu drago mi je što je parlament u ovoj rezoluciji pozvao međunarodnu zajednicu da e, sazove novu konferenciju donora za Južni Sudan, naravno kada se zadovolje potrebni preduvjeti. U kontaktu sam sa nizom ljudi koji rade na terenu i čujem koliko je očena i frustrirajuća situacija ondje. Sve što je moglo poći po krivu je pošlo i postoje svi čimbenici potrebni da dođe do katastrofe velikih razmjera. Stražno podržavam zamisla da se uspostavi međunarodna kontaktna skupina u Južnom Sudanu koja će okupiti niz dionika koji su uključeni u mirovni proces. To će osigurati koherentnost i stvoriti potreban zamah za rješavanje problema. Hvala. Hvala. A sada ćemo preći na kolegicu Žitnansku. Ďakujem veľmi pekne. V každom vojnovom konflikte... Hvala lijepa. U svakom ratu najviše pate djece. Djeca. Od početka ovog sukoba smo imali preko 4000 djece koje su morale napustiti školovanje, a preko 12000 djece je regrutirano u redove djeca vojnika. Imamo sada i ovo zadnje izvješće o 89 djece e, koje, su, koje je oteto, a pritom je njihov broj možda i veći. Oni su regrutirani protiv svoje volje, kao djeca vojnici. Mnogi drugi su poginuli e, neizravno zbog posljedica ovog sukoba. Mnogi od njih su i e, traumatizirani. Unatoč svim pokušajima mir za sad još izgleda neizgledan i zbog toga želim pozdraviti sankcije Ujedinih naroda e, prema onim predstavnicima Južnog Sudana koji žele spriječiti pomirenje. Kolega Ignacio Corrao, još jedan autor rezolucije. Zahvaljujem, predsjedniče. Kao što vidim, e, odnosno možemo reći da svaki daljni komentar o krutnostima i o nehumanosti, o svemu onome što se događa u Južnom e, Sudanu, da je zapravo sumišno. Ne trebamo stalno navoditi i e, nabrojiti koliko je nečovječno to što se događa toj djeci vojnicima, ali također i djevojčicama koje se siluju i koje prvo tretiraju kao robinje, a nakon toga postaju žrtve trgovine ljudima i prodavane kao e, robkinje. Dakle, Južni Sudan je jedna od najmlađa, država na svijetu od 2011. kad se ta država rodila, e, tamo bijesni građanski rad. Mi moramo biti jako oprezni. Kome je bitno održati takvu državu u takvom stanju? E, tko ima tamo gospodarskih interesa? Tko želi zadržati te dvije fakcije u stalnom sukobu, znači vladu i pobunjenike? Tko želi zapravo podržavati te te koje se tamo događaju. Grazie. Hvala. A sada kao koautorica e, kolegica Jimenez Becerril, izvolite. Puno hvala gospodine predsjedniče. Situacija ljudskih prava u Južnom Sudanu je jedna od najgorih u svijetu. Mir se baš nije mogao razviti od 2011. kad je država e, dobila neovisnost. Od 2013. traje građanski rat koji je donio jako mnogo žrtava. Ovdje spominjemo e, djevojčice koje e, su silovane, koje su seksualne ropkinje i to je važan dio naše rezolucije. Također broj te djece e, koji su vojnici. 12.000 djece je rekrutirano u vojsku, a mnogi od njih su oteti, e, su e, zapravo, na njima su počinjena stvarno veliki broj okrutnih dijela. I tamo su je kršenje ljudskih prava u najgorem mogućem obliku. Mi ne možemo ne smijemo e, prihvatiti situaciju sa tom djecom koja se regrutiraju u vojsku. Mi se moramo ujediniti pred tolikim barbarstvom i mi moramo e, ukazati na to grozno kršenje ljudskih prava koje se događa u toj najmlađoj državi na svijetu. tante. E, Sljedeći su autor. Zastupnica Rodriguez. Jedna minuta. Obrigada, presidente. Expresamos a nosa forte condena a... Mi izražavamo našu, e, mi osuđujemo e, način na koji se provode ratovi, e, te način na koji se provodi nasilje nad ženama i djecom Postoji jako puno interesa u toj zemlji od strane zapadnog društva. Riječ je o željezu, o eksploataciji nafte, dijamanata i tako dalje. I mi, nakon što smo iscrpili sve diplomatske puteve da okončamo taj sukob u Sudanu, pokušavajući poštovati ljudska prava te pokušavajući okončati otmice djece te podržavajući e, zajednice kako bi e, upravo ta djeca dobila nazad svoje djeti Dakle, mi do sada smo pokušali poboljšati i životni standard tih ljudi kako bismo iskorijenili e, siromaštvo i neishranjenost. Želimo osigurati seljacima također da imaju mogućnosti kako bi proizveli svoju hranu te im želimo pružiti gospodarsku pomoć. Nismo mi ti koji trebaju reći kakva treba biti vlada u Južnom Sudanu, nego se moramo usmjeriti na ove druge oblike pomoći. Hvala. A sada sljedeći autor je kolega Weidenholzer. Jedna minuta. Hvala vam lijepa. Nije prošlo dugo vremena od kad smo se prošli put bavili sa situacijom u Južnom Sudanu osu, opakivali smo tu situaciju koja se više pogoršavala, koja je dovela do uništavanja socijalnih odnosa. Izrazili smo našu nadu da će se situacija uskoro poboljšati. To je bilo u studenom prošle godine. Ništa od toga se nije desilo Situacija se pogoršala, broj interno naseljenih osoba se povećao na 1,5 milijuna ljudi, više od 2,5 milijuna ljudi, dakle gotovo četvrtina e, stanovništva te zemlje pati od gladi. Sukobi se e, vrše uz neviđeno nasilje, djeca se pokušavaju utirati kao djeca vojnici to e, doslovce stavlja na kocku celu budućnost te zemlje taj e, krug razaranja moramo raskinuti i zbog toga ne smijemo šutnjeti, već moramo se uvijek iznova prisjećati tih stvari. Hvala vam, gospodine Weinholzer. Uh, Sada je vrijeme za predstavnike klubova zastupnika. U ime europskih pučana, gospodin Davor Ivo Štir, izvolite

E, nedavne otmice eighty nine dječaka u južnom sudanu su nas ponovno posjetile na tu realnost i zato podržavam sankcije un a od. petog ožujka da kazne one koji obstruiraju pokušaje prekida konflikta. hvala Hvala u ime socijaldemokrata. Zastupnica Ana Gomes, na minutu i pol, izvolite otmice i regrutiranje djece u vojsku u, e, bor u vojsi pobunjenika u Južnom e, Sudanu, u tom građanskom ratu koji zapravo traje već tri godine s obzirom da mirovni sporazumi se ne poštuju. Činjenica je da su se na taj način povećali zločini u e, toj klimi koju međunarodna zajednica više ne smije tolerirati promicanje mirovnog dijaloga E, nije, e, nije uspjelo i ono što se događa, a to je što je situacija sve više plaši i što e, također su opasnosti i susjedne zemlje. Imamo konvenciju UN-a koja predviđa nametanje sankcije onim, onim liderima koji su blokirali mirovne procese. Europska unija je ta koja bi trebala zajamčiti embargo na oružje te promicanje te konvencije također bez obzira na te također da se ne provodi pravo praksa e, zaštite ekonomskih interesa zbog eksploatacije nafte. Kada govorimo o e, istražnom povjerenstvu koje djeluje na području Južnog Sudana, bitno je odrediti da narod treba e, pomoći, da trebamo okončati s nekaživošću i sa sukobom. Hvala vam. U ime kluba zastupnika ALDE zastupnica Natali Grisbek. Na jednu minutu, izvolite. Hvala vam. Gospodine predsjedavatelju, dragi kolege, vidimo da se odvijaju trenutno toliko mnogo tih scena rata diljem svijeta i širi se strah eh, da će doći do razrušavanja demokracija, sve veći broj građana eh, pati. Uzevši u obzir tu konstataciju, Trebamo se tako i podsjetiti da je Južni Sudan najmlađa država na svijetu koja je sada postala poprište e, ratnih sukoba između braća. E, milijune djece koje je ubijeno, e, djece nad kojima se vrši nasilje, koje se siluje, djevojčice koje postaju robljem, 12.000 djeca koje su postale djeca vojnici. Mislim, to je strašno. Nije dovoljno da samo ukazujemo na to da potpisamo rezolucije, treba djelovati. Ne smijemo međunarodnu zajednicu ostaviti neaktivnom e, dok je suočena s tom katastrofom. To zahtjeva da se ponovno poduzmu pregovori, da se zaustave ta naselja koja predstavljaju samotu međunarodnoj zajednici, a isto tako je naravno potrebna humanitarna podrška. Hvala vam. Merci beaucoup, madame Hvala vam lijepa, gospođo zastupnice. Deputy Sean... Zastupnik Sean Kelly, u ime PPA minuta i pol. Hvala vam. Sjećam se da sam prije par godina govorio kada Južni Sudan postao neovisna zemlja i u tom trenutku Imali smo velike očekivanja za napredak zemlje, no nažalost to nije ono što se dogodilo. Zapravo zemlja je nazadovala. Sada se ne može napredovati dok bijesni građanski rat, a to je upravo slučaj u Južnom Sudanu. Osobito je tragično što se koriste e, dječaci kao vojnici otimaju se dječaci iz domova i škola, ruke im se stavlja oružje kako bi ubijali druge ljude. Ili naravno kako bi, što je vjerojatnije, poginuli sami. Moramo učiniti što god možemo kako bismo ovako, ovakve stvari priveli kraju. Potrebno je iskoristiti resurse koji su ondje na raspolaganju za narod i obrazovati mlade. Hvala. Zahvaljujem vam. Prelazimo na javljenje, spontano javljenje za riječ. Catch the Eye. Prvi govornik, zastupnik Marija Sizecara. Hvala predsjedniče. Južni Sudan je bogata regija. Ima velike mogućnosti po pitanju eksploatacije nafte, i nakon što je zemlja postala neovisna, naravno da ovdje postoje neki vanjski interesi koji iskorištavaju sukob u toj, u toj regiji te zapravo e, potiču na dalji razvoj građanskog rata. Imamo milijun i pol izbjeglica, 500 tisuća izbjeglica u susjednim zemljama i nas ta tema itekako zanima te smo raspravljali o tome u okviru Europskog parlamenta. Govorimo o ozbiljnoj humanitarnoj krizi na tom području s obzirom da je ugroženo 4 milijuna života. Novi problem je taj što se djeca mobiliziraju e, da sudjeluju u tom građanskom ratu. Dolazi do otmica djece da bi ih se moglo regulirati i e, tjerati na nasilje. Moramo rezolutno reagirati kako bismo mogli izbjeći tu ogromnu humanitarnu krizu. E,

rezolucije ili bi europska unija trebala poduzeti nešto konkretno? Dakle, ova tema Južnog Sudana je jako ozbiljna. Ono što se u ovom trenutku ovdje radi je pokušati e, ukazati na tu temu kako bismo došli do provođenja mjera. Mi bez konkretnih mjera ne možemo se suočiti ni sa kojim izazovom. Prvo je to da moramo krenuti od uzroka i da moramo procijeniti energetske e, resurse u Južnom Sudanu i vidjeti tko je taj ko zarađuje iz tog građanskog rata. Ako mi to shvatimo, nakon toga možemo poduzeti mjere kako bismo razriješili te uzroke i te interese i onda nakon toga donijeti rezolu rješenje tog problema. Zastupnik Nekov, jedna minuta. Уважаеми господин председател, актът od отвличане на Hvala vam gospodine predsjedavatelju. Otmica milijune djece, to je neprihvatljivo, nezavisno o tome u kojem dijelu svijeta se to događa ta dijela ugrožavaju stanovništvo u Južnom Sudanu, a Europska unija mora naći e, rješenje za taj izazov i za druge izazove u suradnji s međunarodnim organizacijama. Zato što se takva dijela sve učestalije javljaju. Situacija u toj zemlji je vrlo kritična. Škole se koriste u vojne svrhe, a mlade se vrbuje u vojsku. Imamo navodno više od 400 e, tisuća djece koje više ne može ići u školu zbog tih sukoba. Imamo i oko 500 tisuća djece, dakle. Imamo tih oko 500 tisuća djece koje ne mogu ići u školu. Mi moramo mobilizirati sredstva za dugoročnu integraciju te djece koje su sudjelovali u vojnim sukobima, uključujući pomoću koordinacije predstavnice Ujednog naroda za zaštitu prava djeca. Hvala. Zastupnik Jakovčić. Kada smo prijemali točku dnevnog reda o radu UNHCR-a, onda sam govorio o problemu kršenja ljudskih prava i to pogotovo djece. Ovdje u Južnom Sudanu, a na to sam na neki način i mislio, vidimo i najbolji primjer tragedije kršenja ljudskih prava djece

ja pozivam komisiju znajući velike napore koje ulaže komisija pozivam da komisija i dalje nastavi jer zaista tu tragediju s djecom treba prekinuti. E, nije prvi put da se nalazimo ovdje i raspravljamo o toj nesretnoj zemlji, zemlji, odnosno Južnom Sudanu. Kao i druge države, sirovine su više prokletstvo nego resurse. E, kako bismo e, preuzeli kontrolu, e, kako bi se preuzela kontrola nad naftnim bušotinama, 12.000 djece je mobilizirano i postoje instrumenti koji siju smrt, a znamo da u toj zemlji kraljuju vanjski interesi. Moramo doprinijeti tome da se ponovno izradi infrastruktura te države, posebice škole i također pokrenuti nove projekte oporavka društva. A svi oni koji provode zločine moraju biti privedeni pravdi. Također i svi oni koji špekuliraju i imaju dobit iz e, te krize, iz tih krvavih sukoba kao što je rekao i kolega Marijas. Sada je vrijeme da e, provedemo sankcije i to u okviru e, UN-a po pitanju lidera tih frakcija i također da uvedemo odmah embargo na uvoz oružja. I moramo biti jako ozbiljni. Svijet mora se brinuti za budućnost svojih najmlađih građana. Hvala u ime Europske komisije, povjerenik eh, Johannes Hahn, izvolite. Gospodine predsjedavatelju, znam da činite što možete. Ovo je moja intervencija u islamskoj državi. U koža smeće. Ovo je u Sudanu. U koža smeće. Ovo je o timanju zemlje u Tanzaniji. Nadam se da ćete mi predati riječ za to. I želim još jednu dodatnu karticu u ovom parlamentu, to je žuta kartica, kako bi ukinuli ove lažne plave kartice koje smo malo prije vidjeli, koje e, sprečavaju zastupnike da imaju dovoljno vremena da preuzmu riječ. I zatim bi ih možda trebali doista e, pomoćne crvene kartice spriječiti na tome da više nemaju pravo postavljati uopće plave kartice. Hvala vam lijepa gospodine predsjedavatelju. Važni apel. Dziękuję panie pośle. Zahvaljujem. Mislim da je to što ste rekli doista važno kad kada imamo takve događaje i zbog toga mi je žao sada dajem riječ povjereniku. Hvala vam. Predsjedniče, poštovani zastupnici, Južni Sudan je uhvaćen u već 15 mjeseci u ovaj građanski rad i svakim danom pojavlja se opasnost sve jačeg sukoba i sve gore humanitarne situacije eh, naroda koje već mnogo pati. Nedavno usvajanje eh, jedne otmica vojne grupacije Šilog još je jedan pokazatelj koliko eh, se ne poštuju međunarodna ljudska prava. Visoka predstavnica je to osudila najsnažnijim riječima u reakciji na nasilje naspram djeci koja su zahvaćena oružanim sukobima, to je jednostavno jedan od prioriteta Europske unije i to blisko surađujemo sa e, gospođom Sergiju, posebnom predstavnicom za djecu u područjima oružanih sukoba UN-a, kako bi se privelo kraju korištenje djece u oružanim sukobima i vladu i opoziciju pozivamo da se svu djecu pusti iz oružanih snaga i da ih se vrati na sigurna mjesta. Europska komisija sa svojim odjelima za civilnu humanitarnu zaštitu omogućuje da UNICEF pošalje sredstva kojima bi se podržala reintegracija djeca vojnika koji su pušteni iz vojske a odgovornost za zločine koje se počinju tijekom sukoba je ključna kako bi se pobrinulo da dođe do održivog mira. Europska unija je neprestano pozivala na objavljivanje izvješća Istražnog povjerenstva Afričke unije, a to je istraga koju je sama Afrička unija pokrenula i kao takva je povijesni korak u preuzimanju odgovornosti za istragom nad zločinima koje su počinjeni na afričkom kontinentu. Radujemo se tome što ćemo čuti službene preporuke ovog povjerenstva. Također vjerujemo da je humanitarna katastrofa do koje je došla Južnom Sudanu odgovornost njihovih političkih i vojnih vođa. Oni su pribjegli nasilju umjesto raspravi i za tako što nema alibija. Prošli tjedan e, sudionici građanskog rata još jednom su odbili kompromis koji je potreba kako bi došlo do sporazuma koji bi pak popločao put sveobuhvatnom rješenju ovog sukoba. Predsjednik Igada, etiopski premijer, je kao reakcija na to zamolio međunarodne partnere da surađuju kako bi osnažili mirovni proces i pronašli jedan zajednički pristup. Europska unija spremna je podržati IGAD u tom smjeru i posebni predstavnik EU, Alex Randas, bio je vrlo aktivan u pružnju podrške pregovaračkom procesu kojim predvodi IGAD. Vijeće sigurnosti UN-a donijela jednoglasnu rezoluciju kojim se stvara okvir za sankcije protiv onih koji narušavaju mirovni proces, isto tako protiv osoba koje su počinile ratne zločine. Europska unija smatra da je važno osnažiti pritisak na sve uključene strane bez odgađanja. Naglasio bih još sljedeće. Ključno je da zaračene strane u Južnom Sudanu svoje vlastite interese stave po strani i postignu kompromis u interesu svih građana Južnog Sudana, najmlađe nacije na svijetu. Europska unija i dalje će davati sve od sebe kako bi podržala iznalaženje brzog političkog rješenja ove križe u smjeru postizanja trajnog mira. Zahvaljujem. Hvala lijepo. Zahvaljujem vam povjereniku. Sada zaključujem raspravu. Primio sam sedam nacrta i sada ćemo imati glasovanje.